Right, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dame i gospodo, dragi kolege, dobrodošli na današnji sastanak eh, eh, Odbora za vanjske poslove. E, dakle, danas je 36. dan naših prosvjednih aktivnosti protiv jednostranog nametanja neuravnoteženih i nepravednih radnih uvjeta usmenim prevoditeljima od strane Europskog parlamenta i njihove uprave. Sa žaljenjem vas obavještavamo da nećemo dopustiti prekoračenje vremena predviđenog za ovaj sastanak. Hvala vam na razumijevanju. E, predsjedatelj je usvojio dnevni red i zapisnik e, sa sastanka sa sjednice 26.18. Sada je treća točka dnevnog reda. E, razmjena mišljenja sa gospođom Karin Kneisel, e, ministricom e, Austrije za Europu, integraciju i vanjske poslove o prioritetima austrijskog predsjedništva. Austrija sada predsjeda treći puta nakon 1998. i 2006 Isto tako e, pozdravljam e, Aleksandra Mašika, političkog direktora Austrijskog e, ministarstva vanjskih poslova i gospodina Nikolasa Maršika. Evo ga ovdje. U mojim ovim bilješkama kaže da ćete možda kasniti, ne znam ko je to napisao. Dakle, tradicija da na početku predsjedništva ovdje u Afetu mi smo naravno najbolji odbor od svih 20 odbora Europskog parlamenta da e, pozovemo e, ministra vanjskih poslova e, zemlje koja predsjeda imali smo e, bugarskog e, ministra e, prije šest mjeseci. Još jednom smo u jednoj ključnoj fazi u Europi i kako bismo se suočili sa izazovima, Europa se mora reformirati i donijeti ključne odluke vezane za budućnost i budućnost građana. Ja predlažem bez odgađanja da vam dam riječ kako biste predstavili E, vaše prioritete austrijskog e, predsjedništva. Imam jedan tehnički, e, jednu tehničku primjedbu. Nemamo prijevoda sa nizozemskog danas. Međutim, ne vidim nizozemske ili flamanske kolege ovdje danas, pa svejedno. Gospođa Knajsel, dobrodošli u Europski parlament. Imate riječ. Hvala lijepa. Gospodine predsjedatelju, hvala lijepa Davidu McAllisteru. Dame i gospodo, dobar dan. Dobrodošli. Zaista mi je čast što sam opet ovdje. Prije godinu dana sam imala šansu e, održati predavanje u ovoj prostoriji. Kao prvo bih željela e, pozdraviti jer prepoznajem neka lica kao što je gospodin pitala, e, Freund i mnogi drugi koje sam, koje sam srela u nekim drugim okolnostima posljednjih godina. Dakle, ovo je ponovno okupljanje ili prvo okupljanje za neke od vas. Također zahvaljujem prevoditeljima koji će e, olakšati naše našu komunikaciju i od samog početka ja ću e, preći e, sa francuskog na engleski i na njemački kako bi odala počas nekim jezicima, ali naravno tijekom naše rasprave možete govoriti ako želite možete govoriti engleski, našu, naša lingua franca i ja mogu odgovoriti na vaša pitanja ili na španjolskom ili na talijanskom. Ali zahvalna sam mojim kolegama koji su pripremili izjavu, pa ćemo započeti na francuskom jeziku jer posebno e, poštujem taj jezik. Gospodine predsjedniče, dragi Davide, e, uvaženi zastupnici, vrlo mi je velika čast da vam se obratim danas kao ministrica vanjskih poslova Republike Austrije i kao predsjednica Europske unije. E, uvjeravam vas da pridajem veliku važnost Europskom parlamentu e, što se tiče važne uloge Europskog parlamenta uloga koju on igra u zakonodavstvenom postupku e, kao i u Europskoj uniji jer e, nadzire diobu vlasti. E, jer je upravo to načelo dioba zakonodavne, egzekutivne i sudbene vlasti je osnova demokracije našeg kontinenta. Ovo načelo diobe izvršne vlasti je e, pretvorio naš kontinent u ono što jeste. E, a sada ću nastaviti jezikom Moljera i podsjetiti vas e, na Montesquieu koji je 1748. napisao duh zakona. Nema slobode, rekao je, ako je moć suđenja E, nije odjeljena od izvršne i e, i zakonodavne vlasti. Moramo se, e, moramo se podsjetiti na Motenskija koji je govorio o toj diobi vlasti i o poštivanju nadzora zakonodavstva. To, e, to ja radim od početka karijere na nacionalnom planu, a sada evo ovdje i u Europskoj uniji. E, e, sve bi bilo izgubljeno ako bi isto tijelo imalo sve te ovlasti, zakonodavnu, egzekutivnu, izvršnu i sudbenu vlast, to jest suđenja zločinima. A sada idem, prelazim na engleski. Dakle, ovo će biti moje jedino, eh, jedina nazočnost na ovom odboru. Dakle, eh, postoji i poziv eh, ovoga odbora i njegovih zastupnika da neformalno sa mnom provode dijalog sljedećih mjeseci kako bismo produbili naš dijalog. Smatrate to simbolom austrijskog austrijske dobrodošlice. Mi, ja e, pozdravljam parlamentarce u moj ured Ministarstvo vanjskih e, poslova i ako e, jedan od vaših putovanja vas dovede u Beč, dobrodošli ste u moj ured. Gospodine predsjedatelju, časni članovi odbora za Austriju, ovo je prvo predsjedništvo u ovom okruženju. To znači da u CFSP-u mi e, vjerujemo visokoj predstavnici gospođi Mogherini koja je potpredsjednica komisije da nas vodi i da osigura zajedno sa svima nama koherentnu vanjsku aktivnost Europske unije. Mi, austrijska vlada, potpuno podupiremo e, napore visoke predstavnice i želimo ovu priliku iskoristiti kako bi zahvalili Federitki i njezinom radu od 2014. godine. Dakle, eh, E, dakle, mi smo se razgovarali, Federica Megarini i ja, zato što smo na neko, u neku nekako smo e, zaista vezani za vanjsku politiku, to je blisko mom srcu i cijeli moj život me to pratilo. Dakle, do našeg predsjedništva, a već smo započeli plodonosnu suradnju sa Europskom službom za vanjsko djelovanje i dalje ćemo s njima surađivati. Tijekom našeg predsjedništva i kako bismo pojačali razmjenu, odnosno dijeljenje naših tereta, a zaista mislim dijeljenje tereta, imamo različita znanja, kolektivno znanje u našim ministarstvima, u našim institucijama i zato možemo jedni drugima pomoći, možemo nadopuniti napore jedni drugih. E, neki su bliži nekim regijama, a geografija je u stvari e, važna u ovoj povijesti. Ja ću e, zastupati gospođu Megherini kada god je moguće i raditi rukom pod ruku s njom za koherentnu vanjsku prisutnost. Posebno Austrija će nastaviti podržavati napore gospođe Mogherini kako bismo proveli globalnu strategiju Europske unije. Tijekom našeg predsjedanja Austrija će e, preuzeti štafetu i Estonije i Bugarske jer želimo zaokružiti e, predsjednički trio. Kao što znate, mi smo se e, složili za 18-mjesečni program koji će se usredotočiti na sljedeće četiri teme. Kao prvo, Unija za zapošljavanje. Posebno nisam uspotrijebila riječ radna mjesta, jer radna mjesta su nešto drugo, a ne zapošljavanje. To je nešto što radite kako biste e, preživjeli. Danas imamo mlade koji ne mogu naći zaposlenost u e, primjerenom području. Za je to Unija za zapošljavanje, Unija za rast i tržišno natjecanje. Drugo, Unija koja osnažuje i štiti sve svoje građane, sa jednom e, politikom klime koja gleda u mogućnost. I treće, Unija slobode, sigurnosti i pravde. A četvrto, Unija kao snažni globalni igrač kojeg se uzima za ozbiljno. Osim toga, Austrijsko predsjedništvo će morati raditi na velikom broju kompleksnih dosjea koji su vezani za vanjsku e, sigurnosnu politiku. Što se tiče sigurnosti i zaštita vanjskih granica, reforma zajedničkog e, sustava azila, europsko proširenje i zaključenje pregovora o e, izlasku Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Sada bih nastavila sa prioritetima koji su na našem dnevnom redu s nekoliko riječi. Austrijsko, program austrijskog predsjedništva koji ima naslov Europa koja štiti ima taj naslov kako bi pokazala napor da se izravno odgovori na zabrinutosti europskih građana u nedavnim godinama. Napori Austrije će e, ciljati na jačanje Europske unije, pomagati ih da se približi svojim građanima i da se ponovno uspostavi povjerenje. Mi smo svjesni da smo izgubili to povjerenje u nekim zemljama. To konkretno znači da e, povjerenje građana u mogućnost Europe da reagira, e, povjerenje između država članica i e, u Europsku uniju kao pouzdanu snagu. I zato austrijsko predsjedništvo će staviti prioritet na ulogu Europske unije kao unije koja, odnosno Europe koja štiti i vrlo kratko ću reći koje su tri prioritetna područja. Prvo, sigurnost imigracije. Drugo, održavanje konkurentnosti putem tehnologija. Ime ove igre je digitalizacija, robotika, umjetna inteligencija. Ovdje mi gubimo tu tehnološku prednost. S obzirom da sam putovala u Kinu i u druga mjesta u Aziju, ponekad vidimo da gubimo hitnost e, koja treba postojati i pod kojom moramo djelovati u tom području. Treće, stabilnost u susjedstvu uključujući E, dalje približavanje država e, jugoistočne Europe, zapadnog Balkana za one koji su me susreli ili poslušali moj intervju. Ja ne volim taj pojam Zapadni Balkan, više volim govoriti o jugoistočnoj Europi. Za mene je Sarajevo, Beograd, Skopje i drugi su europski gradovi. Kogod je bio u, e, u e, koncertnoj dvorani u Sarajevu ili u nacionalnoj galeriji u Beogradu znaju da je to e, uključiv dio Europe, a ne dio nekakvog vanzemaljskog, neke vanzemaljske ili artificijalne terminologije. Što se tiče migracija, želim naglasiti da je nužno bliže surađivati s trećim zemljama kako bismo osigurali učinkovitu politiku povratka. Mm, dijalog o migracijama treba proširiti i na e, zemlje podrijetla, posebno unutar okvira za partnerstvo, ali naravno bitna su i tranzitne zemlje. Uzevši u obzir e, trenutnu situaciju, mnoge subsaharske zemlje kao i e, dugoročni demografski razvoj i konsolidacija sveobuhvatnog i iskrenog partnerstva s afričkim kontinentom u cjelini je potrebna i to mora odražavati interese obje strane. To nije bio uvijek slučaj u prošlosti. Često je to bila jednosmjerna ulica. Austrijsko predsjedništvo namjerava staviti veliki naglasak na humanitarnu pomoć u tom kontekstu bliže, bliže, bliža povezanost sa trećim zemljama koje trebaju surađivati za e, povratak e, tražitelja azila čiji je e, zahtjev odbijen. Također smo vidjeli u posljednjih 13 godina da sve više postoji humanitarnih intervencija na štetu nekih drugih političkih pitanja. Treba dati pomoć onima koji trebaju zaštitu prije nego što uđu u Europsku uniju, ali treba i spriječiti one koji nemaju potrebu za zaštitu da uopće prelaze ovaj opasni put prema Europi. E, države i vlade će e, govoriti o tome na našem samitu 20. rujna u Salzburgu, a nastavak toga će biti u e, programu Europskog vijeća. Gospodine predsjedatelju, dragi članovi, što se tiče vanjske sigurnosne politike, mi e, želimo provesti Europsku globalnu strategiju. Među glavnim ciljevima naši prioriteti će se usredotočiti na sljedeće povećanje sigurnosti i stabilnosti u susjedstvu, promicanjem europske perspektive jugoistočne Europe, promicanje učinkovit e, e, međunarodne suradnje i suradnje između Europske unije i Azije u mom uredu kao ministrice europskih poslova i austrijskih e, vanjskih poslova ja stavljam naglasak na Aziju jer posljednja knjiga koju smo objavili e, zvala se Promjena straže e, mijenjanje od transatlantskog prema pacifičkom svjetskom poredku. Treba promicati stabilnost jugoistočne Europe to je e, ne samo od ekonomske važnosti, nego i strateške važnosti. Kasnije ću nastaviti raspravu vezanu za sljedeće, ali želim reći e, sljedeće. Potpuno shvaćam skepsu koja postoji tu i tamo. Međutim, ono što nam nedostaje u našim krugovima je moje e, razmišljanje o posljednjom desetljeću, a to je stvarno geopolitičko razmišljanje. Ponekad e, se previše bavimo svakodnevnim pitanjima, e, ono što Britanci zovu brojanje graška, a moramo razmišljati u širem kontekstu. Vidim ovdje gospođu Majot Marie koja je ovdje stigla. S obzirom da sam imala privilegiju studirati u Francuskoj, to su bili dani kada sam mogla biti erudit. I Heroda sam čitala. have to čitala Herodota. To je nešto što je vezano i uz naš rad. Nije samo e, razmišljanje o detaljima, detalje su bitni, e, ne želim ih zanemariti, nego trebamo razmišljati i o širem kontekstu. Kao što sam spomenula, ovaj dio svijeta, jugoistočni dio Europe, može riskirati da uđe u određeni vakum e, koji će možda neki drugi popuniti jer možda su njihovi ugovori povoljnije. Možda su njihove cijene privlačnije. Dakle, govoreći o jugoistočnoj Europi, cilj našeg predsjedništva je ohrabriti i poticati naše partnere kao što je i e, Sjeverna Makedonija, vidit će na putu prema e, članstvu Europske unije. Želimo provoditi i brze pregovore sa Srbijom, Crnom Gorom i isto tako biti u skladu sa zaključcima vijeća od prošlog tjedna, 26. lipnja. Pripremni rad za e, proces pristupanja sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Osim toga, imamo ambiciju da e, se i dalje angažiramo za, na pitanjima koja su važna za Europsku uniju i za regiju. Zato želimo uključiti e, partnere iz jugoistočne Europe u selektivne rasprave i sastanke koji će se održati u Europskoj uniji. Posebno dvije zemlje jugoistočne Europe, zemlje kandidatkinje i Turska. Dakle, ne, šest partnera iz jugoistočne Europe plus Turska će biti pozvani da na radni ručak nakon neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova, poslova takozvani gimnih format, 21. kolovoza zajedno s našim kolegama iz Europske unije kako bi raspravljali o uzajamnom planu. Osim toga, Austrija će blisko surađivati s regijom kada se radi o konkretnim zadacima kao što su rješenje bilateralnih sukoba. Sve to kao nastavak e, samita u Beću 2015. Dakle, imamo i dobre vijesti iz te regije. Dakle, to je ako ništa drugo poticaj. Znam da još uvijek moramo pričekati referendume, međutim e, moramo sti počast e, strpljenju, a izvan svega samom, e, samoj hrabrosti pregovarača iz Makedonije i Grčke. Nije bilo lako proći kroz te pregovore. Ja, ja nikada nisam bila dobar diplomata zato što mi nedostaje strpljenja, ali zaista odajem počast njihovoj hrabrosti jer je potrebna hrabrost za ono što su učinili. Učinkoviti multilateralizam želim to ilustrirati s jednim e, aktualnim pitanjem. GSPOA, dakle to je e, nuklearni sporazum s Iranom. Svi znate kronologiju u prošlih mjesecima u e, svibnju, to je, e, to uništio SAD. Prošlog tjedna u Beću e, su, smo pokušali spasiti taj sporazum i otvoreno kažem, a rekla sam i u drugim prilikama, e, ja želim ponoviti naše uvjerenje da se ne radi samo o tome da eventualno izgubimo taj sporazum vezan za to oružje, međutim postoji rizik da izgubimo vjerodostojnost. I kada govorimo o učinkovitom multilateralizmu i multinacionalnom poretku, dakle neko ko nas je pokušao naučiti o međunarodnom pravu, a znamo da je međunarodno pravo trpilo barem od Iračkog rata, ako ne i od prije. Međutim, vjerodostojnost nije nešto što se može kupiti. Vjerodostojnost je nešto što možete samo zaraditi a cijena koja je sada u pitanju je upravo e, nuklearni sporazum s Iranom. To je nešto što je od izuzetne važnosti. Austrijsko predsjedništvo će i u tom smislu učiniti sve što može zajedno sa timom Federike Mogherini kako bi bili e, i sa ostalim strankama u ugovoru. Mogla bih nastaviti u tom kontekstu govoriti o našoj ulozi kao stožeru nekoliko međunarodnih organizacija kao što su agencije e, UN-a kao i e, agencija za suradnju e, u Europi koja ima svoje zasluge zato što je stalno zadržala dijalog vezan za ta pitanja između istoka i zapada. Sada bih se mogla vratiti na ono što sam prije rekla, to je produbljivanje naših odnosa između Europe i Azije i naša strategija u vezi s, tome, s time će biti ključni element kako bismo uspostavili e, bliže odnose između Europe i Azije. E, summit 12. će zaista se usredotočiti na prioritete našeg predsjedništva. Prošlog tjedna su se naši e, dužnosnici e, sreli u Beću, a susreći se i dužnosnici Azije i Europske unije kako bi razmotrili suradnju. Kao što je uvijek pitanje u, kada se radi o CFSP-u, moramo razmisliti E, možda se sjećate knjige e, gospodina Talepa, dakle kada se radi o force majeure, imate slučajeve force majeure koje ne možete predvidjeti, ali imate i takve koji e, proizlaze iz nekog konkretnog razloga. I ovdje moramo biti pripremni za ono što nas očekuje. Pitaću moje kolege da naprave jednu matricu rizika kako bismo pripremili za to. Zaista smo zabrinuti kada se radi o situaciji u Jemenu, u e, pojasu Gaze i u cijelom palestinskom teritoriju. Austrijsko predsjedništvo će učiniti sve što može kako bi podržali diplomatske napore i osigurali nešto kao što je mir i pomirenje. Kada se radi o suradnji sa SAD-om i transatlantskim partnerstvom, mi smo svjesni da sve ono što se događa i e, danas u ovom gradu može imati utjecaja. Međutim, za sada više promatramo nego što sudjelujemo. Austrija pozdravlja mandat za e, sporazum nakon Kotonua koji će započeti za par mjeseci i učinit ćemo sve kako bismo e, ostvarili plan 2030. Pripremamo se za ministarski sastanak sa latinski, latinskoameričkim zemljama. Oni su naši partneri za učinkoviti multilateralizam i partneri za novu strategiju Europske unije s Latinskom Amerikom tijekom našeg predsjedništva. U zaključku ću reći nešto e, o provedbi globalne strategije Europske unije koja želi pojačati stratešku autonomiju kako bismo postigli novu razinu ambicije Europske unije. Radi se o našoj sposobnosti da surađujemo sa multilateralnim partnerima, uključujući UN, NATO, e, OSS i Afrička unija. Bilateralne aktivnosti se i dalje provode, međutim, ono što je naš zadatak jest pokušati e, se poduprijeti ovom povećavanju unilateralizma i bilateralizma i moramo biti svjesni da povećanje svega toga se temelji na nekim e, e, zabrinutostima građana. Dakle, postoji vrlo dugački popis nesigurnosti, zato nas ne smije iznenaditi ono što se događa danas. Kao prvo, željela bih vam zahvaliti na pozornosti i željela bih vam reći da se zaista radujem svim oblicima suradnje jer bez zakonodavne kontrole i nadzora koji vi provodite, mi kao izvršna vlast, ne, ono što mi zovemo Europa ne bi funkcioniralo onako kako sada funkcionira. Hvala lijepa. Hvala gospođo ministrice Hvala vam na ovom pregledu situacije i onome o čemu razmišlja austrijsko predsjedanje. Obično i imamo situaciju u kojoj e, kolege mogu postaviti pitanja. Čuo sam da vi morate e, nas napustiti za 25 minuta. U ovom trenutku imam osam kolega koji bi se javili za riječ i postavili pitanje. Ne, deset ima ljudi, deset. Pokušavamo ta pitanja svesti na minutu, minutu i pol. Znam da je to ambiciozno, ali pokušajmo. Kristijan Preda će biti prvi. Hvala predsjedniče, hvala gospođo ministrice što ste došli u naš odbor. Želim vam mnogo uspjeha i hrabrosti za vrijeme ovog predsjedništva. Želio bih spomenuti e, dva pitanja. E, prvo je povezano sa onim što ste nazvali jugoistočnom Europom, a često se to zove Zapadnim Balkanom. E, htio bih znati e, koje je vaše mišljenje o Bosni i Hercegovini u e, kontekstu izbora i ozbiljne migracijske krize. Bosna i Hercegovina ima 5000 osoba koje nisu registrirane izbjeglica agenda prošle tjedna na plenarki je bila Moldova. E, rezoluciju koju smo usvojili prošlog tjedna tražimo e, da u Kišino e, se ne smije poslati ni jedan euro prije no što se razjasnila, razansio bankarski skandal. Što mislite o tome? Gospodin Fleckenstein ima riječ, izvolite. Priključujem se e, na ovo što je rekao Kristjan Preda, naročito što se tiče Zapadnog Balkana. S velikim sam veseljem čuo od gospođe ministrice da ona i njezin tim e, e, da su predstavili svoj put u vijeću i da žele ići tim putem oprezno, možda i preoprezno to jer taj e, dio kontinenta nam garantira stabilnost. E, važna je i reforma pravosuđa u Albaniji. E, to je i pitanje vjerodostojnosti da isporučimo ono što smo obećali. Molim vas posebno da poduprete naše prijatelje u Makedini. E, Makedoniji e, imamo sada jedan referendum. E, ljudi u Makedoniji moraju znati da se vrlo radujemo tome što su našli rješenje za ime zemlje zajedno sa grčkom vladom. Ministar vanjskih poslova Austrije je bio jedini koji se nije priklonio općem mišljenju. Molim objašnjenje. Charles Tanak ima e, riječ za ECR. Hvala. Da, gospođo ministrice, ovo je bio dobar pregled. Mene također brine E, učinkovito podupiranje multilateralizma i ja odbacujem stvari koje se rade na kratko vrijeme i transakcijski pristup u cijeloj Europi. Imamo jedno, e, moramo gledati šire, a naročito me brine multilateralizma i komentara od predsjednika Sjedinog država koji kaže da ga više brine sastanak sa e, šefovima NATO-a i gospođom May nego E, e, sastanak sa predsjednikom Putinom. To mi se čini vrlo neobičnim komentarom od e, vođe slobodnog svijeta, kako se to naziva. Ako taj sastanak se održi između samo njega i Putina, on možda može napraviti nove granice karata na istočnoj, u istočnoj Europi i zapadnom Balkanu. Ja sam izvjestitelj za Crnu Goru, naročito me brine Krim i Dunavski bazen. Vi imate povijesne veze sa Ukrajinom i sigurno se pitate što će se dogoditi ako gospodin Putin odjednom objavi da će Amerika priznati um, pripajanje Krima ili um, separaciju Republike Srpske od Bosne i Hercegovine. To su moje zabrinutosti. Ja čekam odgovore. Hvala. To su zapravo laka <laughs> pitanja. Ivo Weigel se javio Alde skupine. Gospođo ministrice, srdačno vas pozdravljam u našem odboru. Nemamo mnogo vremena, ali kao bivša novinarka ste nam dali vrlo opsežan program. Tu imamo dodir e, slobodnog razmišljanja i još k tome e, rekao bi, e, poznajem austrijsku politiku. E, vi imate odlične kvalitete za ministricu vanjskih poslova i šeficu diplomacije. Ovo što ste nam rekli je odlično i dobro strukturirano. Jedno pitanje, a postavit ću ga na slovenskom kako bih dodao još jedan jezik. nas pri tej tranziciji skrbi? Čini se da je Evropa u političkoj tranziciji koja nas jako brine. Također nas brine ovaj populizam koji sve više prevladava logika e, zastrašivanja, izazivanja e, straha i ksenofobije. Ono što me zanima je kako ćete odgovoriti na to kao austrijska političara. Kako ćete se u suprotstaviti tih takvim kretanjima i tim pojavama. Ne želimo da e, evropska politika bude jeftina i da se temelje na populizmu. Hvala gospodinu. Za zelene e, Rebeka Harmc ima riječ, izvolite. Um, mich hat eigentlich irritiert, äh, E, istočno partnerstvo Europske unije i stvarni istok Europe nije spomenut. E, Austrija je kritizirala odluke Europske unije. I ono što je rekao Charles Tenok i njegovo pitanje, na to bih se nadovezala. Kako će se e, kako će Austrija dalje oblikovati ovu politiku. Spominili ste OECD, E, zamjenika e, misije za nadzor Aleksandra Huka, on je rekao prošli tjedan da je prošlog tjedna u don pa su, su se desila krvoprolića, najgora krvoprolića u ovom ratu. E, zanima me što žele učiniti tu Austrijanci. Pitanje o jednom akutnom sukobu Rusija u Azovskom moru opet e, krši međunarodno pravo, vodi politiku topova. E, svojom ratnom mornaricom ugrožava e, ukrajinske luke. Ukrajinske luke se više ne mogu opsrgljivati. Evo, ovo je eskalacija sukoba a istovremeno imamo nogometno prvenstvo svijeta. Gospodin Hadži Đorđiju ima e, riječ, izvolite, za GUE NGL. Hvala, dobar dan. Ja mislim da je Europa suočena sa puno problema. Pitam se, snažete li se da e, je Lisabonski ugovor? Izgubili smo govornika. Ne znamo kako će nas taj ugovor pomoći u nastavku našega rada. Drugo, Želim da nam kažete nešto više o emigraciji, migracijama i kako eh, analizirate nedavnu eh, analizu tog problema. Što se Brexita tiče, mislim da niste zapravo puno rekli, niste ništa rekli o tome. Molim da nešto kažete o nešto o tom pitanju, pitanju Brexita. Slažete li se da se možda Europa može i raspasti zbog svih ovih problema. Što mislite o tome? Hvala. A sada za FDD nemamo nikoga. Dođemo do NFA. Gospodin Marija Borgezija, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Zaista e, želim dobrodošlicu e, austrijskoj ministrici koja se dotaknula, osim e, što je dala široki i e, sveobuhvatni okvir međunarodnih odnosa, dotakla se i teme koja brine mnoge vlade, kao i vladu moje države, a vezano je za e, hitnost dolazaka na obale raznih izbjeglica. I zbog etičkih razloga blokirati uopće promet e, ljudskih bića koji je donio tolika stradanja i koji je bacio negativno svjetlo na situaciju kada se radi o ljudskim pravima. Vi ste posebno spomenuli e, taj blok e, odlazaka. Koje će biti inicijative tijekom austrijskog predsjedništva kako bi se napravio jedan veliki, veći učinak. Vi ste govorili o političkim aktivnostima povjerenice Mogherini, međutim, rezultati što je postigla Evropska unija nisu e, jako dobri. Hoćete li moći utjecati više na ovu temu? Isto tako govorite i o jednom, e, jednom prijedlogu parlamenta koji nije e, dobio e, jednom jednu podršku vijeća vezano za jedan maršalov plan za Afriku. Jer tako jedino možemo riješiti taj problem. A sada gospodin James Carver, imate minutu i pol, izvolite. Hvala predsjedniče. Vi ste citirali iz Montesquieu i ja ću to učiniti. Beskorisni zakoni su nepotrebni zakoni i oni nisu plodonosni. A kao Englez Thomas Cook je e, govorio o europskom sustavu upravljanja, ali moje se pitanje odnosi na Jemen, a nastavljam se na vaše komentare o nuklearnom sporazumu. Je li to rat između Irana i koalicije ili smatrate da je to e, unutarnji skupob? Mislim da je to vrlo važno u kontekstu onoga što ste upravo e, rekli. Hvala vam predsjedatelju. Hvala gospodin James Cavenu. E, čuli smo govornik E, iz svakog kluba još četvero ljudi nam o, e, po, o, ostaju koji su se javili za riječ. Gospodin Mesarić, e, minuta svakome i sada ste se složili da ćete ostati još deset minuta dulje nego što je predviđeno, što je odlično. Izvolite, imate riječ. E, dobrodošli gospođo ministrice u e, Europski parlament. Pitanje e, zapadnog balkona želite da se cijela regija pridruži Europskoj uniji. Jedan od problema strategije zapadnog Balkana jeste da pet država ne priznaju Kosovo. Što tu možemo napraviti? E, problem Srbija-Kosovo, kako to možemo riješiti, a to je usko povezano e, sa predlogom komisije u rujnu i listopadu e, odluka da se odluke donese većinom, a ne apsolutnom većinom. Imamo i pred nama opću glavnu skupštinu Ujedinjenih naroda E, što će Europa učiniti uoči toga? Hvala lijepa gospodina Karasa. Kolega Fron ima riječ, izvolite. E, evo, hvala gospodine predsjednik, gospođo ministrice. I ja e, vam kažem ono što sam rekao kancelaru u Strasburu. Nikoga nema koga ne, ne, ne želi sreću u ovom predsjedništvu vijećem. A ima nekoliko stvari koje me iratiraju. Jedna stvar, e, to su vaši agenti. Evropska unija da ne spada u vaše područje rada. Možete li nam objasniti kako je e, do toga došlo? A druga stvar, to me ne iritira toliko, ali to je iritira zapravo cijelu Europu. Odnosi sa SAD-om. Imate li kakovih ideja što tu možemo učiniti? da bi se taj odnos ponovno poboljšao. A treće je, tako reku, znači moja mantra. E, jaka, samosvjesna e, europska vanjska politika. Jeste li vi za to da e, se ukine ukine jednoglasje u vijeću po tom pitanju. Tomas Mesarić ima riječ, izvolite. Hvala predsjedatelju, hvala gospođo ministrice na prezentaciji koja je bila vrlo široka i duboka u isto vrijeme. Imam jedno e, vrlo određeno pitanje o onome što je vaša nadležnost, nadležnost vam je velika. Što se tiče migracija, parlament je već rekao e, što misli o budućoj uredbi Dublina. Drugo je, možete li nam reći da koalicijsko partnerstvo u vašoj vladi neće imati učinka na politiku prema Rusiji vaše vlade na, eh, za vrijeme austrijskog predsjedanja? Hvala. Hvala, Tomas. Gospodin Peterle, izvolite, imate riječ. Gospođo ministrice, ja sam jako sretan što sam čuo Kakve su ambicije austrijskog predsjedanja u što se tiče područja vanjske politike i drago mi je da se usredotočujete na koherentnost e, vanjske politike. Što se tiče Zapadnog Balkana, o tome je bilo puno pitanja, pa će moje pitanje biti sljedeće. Vi ste također spomenuli i Aziju. Kako vi vidite razvoj odnosa s Japanom nakon dva vrlo važna sporazuma koji se sutra potpisuju s Japanom o strateškom i gospodarskom partnerstvu. Kako će se to razvijati u budućnost, budućnosti? Naravno, želim vam svako dobro za sljedeći šest mjeseci. Puno uspjeha. Hvala gospodine Peterle i konačno nas prijatelj Milan Mon. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala gospođo ministrice i dobrodošli u parlament. Želio bih govoriti o nečem što ste spomenuli na početku, a, a to je sastanak sa Silakom koji će biti u srpnju. Rado bih čuo što od njega očekujete. Dvije su se negativne stvari, nešto u Veneceliju, nešto u Nikaragvi. Vi ste spomenuli o tome kakvo je stajalište parlamenta i mi, smo imali, mi ćemo imati rezoluciju o e, e, situaciji na granici Venezuele i mislim da smo već o tome govorili o rezoluciji o, Nikaragvi. Imamo neke pozitivne rezultate kao je Mercosur sporazum koji e, se na nadamo postići za vrijeme vašeg predsjedanja. Što mislite da će se dogoditi na tom dijelu kontinenta? Hvala lijepa. I na kraju, gospođo ministrice, ja bih imao pitanje. Imamo sastanak na vrhu jučer i danas. Vi ste sami rekli da vam je težište na jugoističnoj Europi. E, u posljednjih nekoliko kod tjedana smo obratili veliku pažnju Albaniji i Makedoniji e, da bi Austrija trebala igrati konstruktivnu ulogu u sljedećih šest mjeseci. E, Crna Gora i e, Srbija sada sjede rame bok uz bok ovdje. Možemo li otvoriti daljna poglavlja s te dvije zemlje? Austrija ima tradicionalno uske veze s tim zemljama. E, nadamo se da ćete odigrati pozitivnu ulogu, da ćete podržati e, Beograd i Podgoricu u njihovim nastojanjima da se pridruže Europskoj uniji. Evo, sada imate u među... E, rekli ste da ćete ostati 10 minuta dulje, imate sada 16 minuta za odgovore. Hvala lijepa na svim zanimljivim pitanjima. Ja ću odgovoriti e, vaše pitanje sa pitanjem slovenskog kolege. Jugoistočna Europa, BiH, e, izbori i Moldova. Planiram u listopadu nakon izbora e, otići u Sarajevo kako bih si stvorila sliku o situaciji. U veljači kad sam bila u Sarajevu sam rekla da je izborna reforma od ključne važnosti E, oni kažu trebamo vašu pomoć. Pomoć nije diplomatska kategorija. Mi trebamo konvergentne interese. To je bio moj odgovor. U Bihu trebamo reforme ne samo izbornog zakona, već i što se tiče stabilizacije i stvaranja e, jedne jezgre sigurnosti u toj zemlji. To je jako potrebno. A što se tiče Moldove, E, poznajem ono što je rekao Europski parlament. Ja ću se osobno pobrinuti za to. Planiram put u Bukurešt i u Kišinau sljedećeg tjedna. E, ali prije no što to učinim ću se e, konzultirati sa Federikom Mogherini i radit ću na osnovi njezinih zaključaka. Gospodine McAllister, vi ste govorili o napretku koji je potreban. Da, ne možemo e, e, e, davati milodare. Moramo, jedna usluga vraća uslugu. Da, radi se ovdje o pitanjima da li je ova liberalizacija u Beogradu E, malo je skeptično gledamo. E, ova e, liberalizacija viznog režima, ona se oslanja na ono što smo mi predlagali. Što se tiče nezakonitog migriranja iz Irana, o tome ćemo raspravljati. To je vrlo ozbiljno pitanje. Treba ispuniti e, kriterije usluga za uslugu rezultat za rezultat zato se mi zalažemo e, isto se odnosi i na Sjevernu Makedoniju i Albaniju gospodine Fleckenstein vi ste me zapitali nešto o o Sjevernoj Makedoniji, to će biti buduće ime te zemlje, e, evo, e, potpora Skopju. U posljednjih sedam e, mjeseci sam imala vrlo dobar odnos sa ministrom vanjskih poslova Dimitrovom. Imali smo duge razgovore o vanjskoj politici i sa premijerom. pozdravila sam ih i u Beču to, I to mi je bilo veliko veselje. U mom djelokrudu ću sve učiniti da hrabrost ove dvojice i donese ploda. A sada uh, sljedeće pitanje. E, pitali ste me nešto o e, većoj slici Trump, sastanak Putin. Što sam može očekivati od toga. E, e, javila mi se jedna stara slika s jedne e, konferencije pred mnogo godina. Ja sam mnogo čitala Winstona Churchilla. Za mene je Churchill bio osoba je znao za iluziju, poznavao je iluziju osobne intimnosti Eh, to je iluzija da kad se eh, dvoje ljudi razumije sve će ići dobro. Mislim da jedan izraelski kolega kojeg sam eh, se sastala pred nekoliko tjedana u mom uredu. On je opisao Trumpa ovako, predsjednik Trump ima instinkte, ali nema strategiju. A to je nešto e, čime se mora baviti njegov okoliš, to jest njegovi suradnici. Mi danas nemamo ljude koji shvaćaju e, što su interesi i da to ne zasjeni e, kemija. Kemija je važna, ali ona ne može sve riješiti. Da citiram vašeg sugrađana, Eh, Lorda, eh, eh, Lloyd Georgia. Zašto trebamo diplomate? Oni su gubitak novca i vremena. A, a sada vidimo rezultat sporazuma od 1919. Ja sam predavala međunarodno pravo niz godina, pa sam svjesna da postoji rizik. Ali nadajmo se u one koji u, su u protokolu u diplomatima koji vrlo često služe vrlo dobroj svrsi. Ivo Weigl, drago mi je što se opet vidimo. Nakon toliko godina to je zabavno da se... E, sjećam se naših e, razgovora kad ste bili iz e, veleposlanik Slovenije u Beču. E, uvijek se e, rado sjećam na Ljubljanu i e, drugih lijepih slovenskih gradova. Vaše pitanje je išlo u smjeru populizma, ksenofobije, nacionalizma. Kako s tim postupati? S tim jeftinim oblicima politike. Moramo oštriti kritičan duh. Nema jednostavnih rješenja, ali E, moram reći da osobno e, ne koristim termin populizam. E, to je postao preširoki pojam. Ono što moramo prije svega riješiti jesu čežnje i strahovi koji postoje. Ali u mojoj izjavi sam naglasila da se moramo ponovno povezati s građanima E, donositelji odluka su često gube e, tu vezu. I o tome se radi. Ja se, e, ja se nadam da stojim čvrsto na zemlji i moram, svi se mi moramo uvijek orijentirati prema stvarnosti. Rebeka Harms sada iz odgovor. Drago mi je što vas opet vidim. U Frankfurtu na Odri smo u smo se 2011. sastale, radilo se o energetskoj politici. E, ja, ja sam preskočila neke stavke, ali zahvaljujem na pitanje o e, partnerstvu sa Ukrajinom, istočna Ukrajina i tako dalje. Nisam još bila u istočnoj e, Ukrajini, bila sam tri dana u Kijevu, e, zapadna Ukrajina u navodnicima, Lemberg, e, kako to želite nazvati. Ono što mene pogađa, naročito u to cijelo pitanju, jeste kako u u Donbasu, u istočnoj Ukrajini možemo donekle popraviti e, život ljudi, svakodnevicu, opskrbu vodom, hranom, e, razminiravanje. Mi imamo posebnu posebnog izaslanika za Ukrajinu e, Martina Sajdiga i imamo cijeli niz diplomata koji rade upravo ono što je prava diplomacija to jest e, e, sprečavanje, e, preventivna diplomacija za koju zapravo nitko ne zna da se događa. Jedan francuski general je rekao za diplomaciju se ne dobiva medalje, ordenje jer se radi iza scene, iza pozornice. E, gdje god je to moguće i gdje imamo priliku za razgovore e, sa i ukrajinskim i ruskim kolegama, već smo to i nekoliko puta učinili, razgovarali smo s njima. Moramo u prvom redu misliti kako žive ljudi u tim zemljama. I tu imamo mnogo razloga zašto stvari ne e, napreduju. Mm, ne, smijemo nikada gledati samo jednu stranu. Evo, to sam pitanje preskočila u mom uvodu, ispričavam se za to. Mm, e, e, pitanje iz Cipra, migracije, Brexit. E, rekla sam da ću nešto reći o Brexitu. Povjerenik Barnier, s njim sam se sastala već dva puta E, naravno, e, u listopadu će nas ta tema jako e, zaokupirati. Znamo da je irsko pitanje ključno pitanje u cijelim ovim pregovorima o Brexitu. Ja ne bih o tome mnogo rekla. Povjerenik bar nije o tome pregovara, a stvari se mijenjaju iz sata u sat Postavili ste pitanje e, može li se Europa raspasti kao posljedica Brexita. Mislim da smo prošli kroz mnoga teža vremena. 2003. E, e, proljeće, iračka kriza koja se tada pojavila, onda je došlo do velike fragmentacije u Europi, a i unutar NATO-a E, e, glavni tajnik NATO-a je e, rekao tada ne znamo kako će se stvari dalje razvijati. Dakle, ta podijeljenost, fragmentacija u mnogim područjima, to se ponavlja i danas. Imamo te diobe, fragmentaciju, ali moramo se koncentrirati na one akcije gdje imamo velika pitanja. Ne smijemo se izgubiti u, ono, u onom što sam nazvala brojanje graška. Dakle, trivialnim stvarima. gospodine Borgecio. E, vaše pitanje vezano za blok e, vraćanja. Mogu odgovoriti na englesku? kom zato što ne znam baš e, talijansku terminologiju vezani za ove nove riječi. Definitivno nećemo moći govorimo o 65 milijuna e, izbjeglica, ne možemo ih natjerati da odu. Koji je austrijski pristup tome? Mislim da je to nešto što smo u prethodnih tjedana mogli e, koristiti različite razmišljanja. Sva instrumenti koje danas imamo na raspolaganju ili Schengen ili Dublin e, su iz jednog vremena prije globalizacije. Ljudi e, prelaze sredozemlje, a naš pristup ide od e, vlasti prema ljudima. Stalno se govorilo o jednom barinističkom pristupu a naš pristup ovdje razmišljajući o raznim glavnim gradovima u Europi jest da moramo shvatiti da ono što danas imamo u smislu migracija treba rješavati s instrumentima koji zadovoljavaju globalizirano kretanje ljudi. Dakle, o tome se radi. Svjetski ekonomski forum je već 10-15 godina, prije 10-15 godina govorio o e, jazu prihoda, demografiji, migracijama. To nije ništa novo, to se nije pojavilo iz nebuha. Samo se to počelo drugačije e, pojavljivati. Vi u Italiji e, od 2011. mi u Središnjoj Europi od 2015. godine pokušavamo razvijati nove instrumente, instrumente koji će zadovoljiti globalizirana kretanja. Sljedeće pitanje, gospodin Kava, Jemen. Gdje je gospodin Kava? Evo, samo da vas eh, pogledam. E, ne govorim samo o Jemenu, nego svi ratovi u Iraku, u Siriji, u Jemenu su e, ra, ratovi. Nikada nisam koristila ime građanski rat. To su proksi ratovi. Na prošlom vijeću u Luksemburgu imali smo privilegiju poslušati gospodina e, Griffiga koji je posebni izaslanik UN-a. On je posebno govorio o Jemenu i ja sam vrlo pozorno slušala Iran nikad nije bio problem prije nego što je počelo bombardiranje u, eh, u ožujku 2015. Jemen nije na našem radaru. Eh, izbjeglice koje su izbjegle bombe otišle su u Somaliju, oni nisu u sredozemlju. Oni su na rogu Afrike kako bi preživjeli. A Jemen je najveća humanitarna tragedija od 1945. uz dužno, uz dužno poštovanje onoga što se događa u Siriji. Sirija je drama, ali Jemen je katastrofa. Mislim da zaista moramo raditi rame uz rame sa posebnom izaslanicom i sa eh, onima koji pokušavaju nešto riješiti. Dakle, to je bio gospodin Kalas. Kosovo. Dok ste se postavljali pitanje, ja sam si postavili pitanje kako. E, odgovor može samo biti razgovarati, razgovarati, razgovarati. Tako ja shvaćam diplomaciju i vanjsku politiku. E, nikako ne smijemo prekinuti dijalog. Moramo razmisliti o akcijama 21. ožujka sam bila na putu između Beograda, Prištine i Skopje, Skopja. E, klima u regijama se vrlo brzo mijenja. Niko nije slutio e, što će se u, e, u 12 sati, što će se dogoditi u 17.30. Tu moramo stalno biti budni. Moramo imati e, moramo imati e, fini osjećaj za političku zrelost. E, oni imaju više povijesti nego što je mogu probaviti. Trebamo tu i dozu pragmatizma, pragmatičnosti. Dakle, pluralizam. To sve moramo ispitati i analizirati. To sam vidjela. U, ja sam e, odgovorila sljedeće. E, način glasanja je jedna stvar, ali mene zanima ono u kojem opsegu, ako gledamo veće evropske države sa većom odgovornošću, hoće li e, one djelovati bilateralno ili multilateralno? E, to sam e, moje iskustvo u posljednjih sedam mjeseci jeste e, sve manje ministara dolaze u vijeće. To je problem. Imamo odlične veleposlanike, ali to zove se to ministarsko vijeće. Mi smo sada u situaciji da mi kopiramo rad službenika, činovnika. O tome se radi. Željela bih da mojih kolege i ja sama da više sudjelujemo u radu vijeća. E, mnoge kolege ministre nisam već dugo vidjela u vijeće. O tome se radi e, kako, što me zanima na političkoj razini. Moram te interese braniti. Hoće li Europska unija biti u mojoj agendi u sporazumu koji je e, sklopljen u prošle godine e, se dogodilo ono što smo zaključili u Lisabonskom sporazumu. E, dakle, imamo spanjanje svih tema u uredima premijera. Tu je Austrija nastavila trend drugih država članica. E, ja mm, ne smatram da mi je nešto oduzeto. Ja sam potpuno zadovoljna sa mojim zaduženjima na području vanjske politike. E, i vrlo se rado e, sastajem na bilateralnoj razini. Ne smatram da mi je nešto oduzeto. E, ova agenda koju imam je dovoljna. Transatlantski odnosi. I to je bilo putonje. Želim si da Europa postaje, postane samosvjesnija. Gospodine Meserić, Köszönöm szépen, da eh, evo eh, migracije Dublin 4. Kao što sam odgovorila u prošlom pitanju, eh, instrumenti koje imamo, uključuje Dublin, su E, rezultat vremena iz e, vremena prije globalizacije. E, tada nismo imali tada toliko izbjeglica. Sada je situacija drugačija i stoga trebamo drugačije alate. Kad se radi o Rusiji, Rusija je partner u mnogim, na mnogim područjima na tim područjima trebamo surađivati i raditi u zajedničkom interesu. Moramo biti svjesni, međutim, kako da to formuliram. Moramo se pomiriti sa geografskom situacijom ili ono što postoji u Azija, Latinska Amerika. Imam još samo minutu da za Latinsku Ameriku. Sljedećeg ću tjedna provesti što više vremena sa kolegima iz Latinske Amerike. Veselim se ponovnim susretima, već sam se s nekima upoznala i na samitu će to biti na našoj agendi. Postoji jedan njemački izraz E, moramo imati hrabrost da se suočimo s prazninama. Mm. Govorim o, kontinentu i pol s kojim moramo imati veze. Ja e, i vi dolazimo iz malih srednjeevropskih zemalja. Mm, a ovo su zemlje, e, pre, oceanske zemlje. Moramo biti e, realistični. Učinit ćemo što možemo. Ali u sljedećih šest mjeseci ću se baviti i rješavati. E, to je stvarna situacija više sa temama o kojima sam prije govorila. Ako želite se s njima zaista baviti, realistično baviti, ne mogu biti u Srednjoj i Latinskoj Americi e, u istoj mjeri kao što mogu rješavati dok rješavam ova pitanja koja sam navila. Imamo e, Europsku službu za vanjsko djelovanje. E, imamo glavnu skupštinu sljedećeg tjedna. Nikaragva i Venezuela je spomenuta. Slijedimo tu situaciju i to vrlo pažljivo E, imamo, ne nemamo više veleposlanstvo u Karakasu, međutim pratimo situaciju. Ako e, to bude potrebno, ako stvar bude hitna, e, potrudit ću se da budem tamo. Zamijenit ću Federiku Mogherini ako to bude potrebno i gdje bude potrebno ako situacija bude hitna, biti ću tamo. Latinska Amerika na osobnoj e, mi je razini to jako blisko srcu. Jesam li nešto još zaboravila? Hvala vam što ste mi posvedili toliko vremena. Nadam se da ćemo se opet vidjeti i nadam se da će to biti u dobrim uvjetima. Hvala e, ministrice Knajsl na ovoj raspravi. Želimo vam puno sreće. E, puno sreći Austriji u izgradnji konsensusa u Europskoj uniji. Evo, sretan put natrag traku Beč. Kolege, već kasnimo 20 minuta. E, idemo dalje s našim sastankom. O, ako se vas ne zanimaju razvoj događaja u, Crnagori i tako dalje, onda molim da napustite salu. Vidimo se sljedeći put onda. So, ladies and gentlemen. Dakle, dame i gospodo, kasnimo 20 minuta. Pa nastavimo. Idemo na petu točku dnevnog reda. To je izvješće o izvješću Komisije o Crnoj Gori za 2018. Nakon što smo raspravljali o nacrtu e, izvješća o Kosovu, Albaniji i Srbiji, sada idemo na ovu veliku zemlje. 2025. Peta je, je komisija pokazala kao indikativan datum do kojeg bi Crna Gora zajedno sa Srbijom mogla biti spremna pristupiti Europskoj uniji. Iako ta indikacija je snažna motivacija, samo e, dinamika i kvaliteta reformi će odrediti proces. Dakle, ona je otvorila 31 od 35 poglavlja i e, privremeno zatvorila tri, međutim e, Crna Gora još uvijek se suočava sa ozbiljnim izazovima kao što su borba protiv organiziranog kriminala i očuvanje slobode medija. Daću riječ našem izvjestitelju, gospodinu Taneku. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Svijesta sam da kako raspravljamo o Crnoj Gori, format berlinskog procesa se održava u Londonu. Zaista mi je žao što moja e, zemlja i moj e, e, bivši ministar vanjskih poslova nije mogao doći jučer, ali nadam se da će to biti uspješno i to je znak da Ujedinjena Kraljevina još uvijek želi ostati e, uključena u Zapadni Balkan i nakon Brexita. Ja sam izvjestitelj već osam godina i pokušao sam pronaći ravnotežu između hvaljenja napretka i ukazivanja na potrebu za poboljšanja kako Crna Gora ostaje e, glavni igrač ili voditelj, dakle jedna priča E, uspjehu sada kako je otvorila 31 e, od 35 poglavlja možda možemo očekivati malo više nego od drugih zemalja koji pregovaraju o pristupanju i to je nešto što Crna Gora mora pozdraviti s obzirom da je letvica malo viša i šanse su veće. Od posljednjeg izvješća vidjeli smo da je došlo do predsjedničkih izbora. E, ja čestitam predsjedniku Đukanoviću na njegovom izboru i vidjeli ste da su e, se držali svih temeljnih e, sloboda, što pozdravljamo. Isto tako e, pozdravljam povratak svih političkih stranaka u parlament nakon parcijalnog bojkota od 2015. Dakle, bitno je da se sve stranke vrate bez uvjeta i pozivam na to i u ovom odboru. Dakle, ako pozivamo na odgovornost vladu, E, i da se i to se može jedino provesti e, od strane političara koji će preuzeti svoja e, izabrana mjesta. Posebno se u izvješću usredotočimo na potrebu da se poboljša situacija za novinare i za slobodu medija u Crnoj Gori. Rasprava o RTCG-u i upravljanju RTCG-om, dakle to je njihova državna radiotelevizija, e, to je bitno da Crna Gora riješi, ali to je i prilika da se pokažu najbolje prakse i da vlada pokaže svoje opredjeljenje da podrži potpuno neovisne medije u kojima se može funkcionirati. U godini kada smo vidjeli e, da e, Olivera Lakić, jedna novinarka upucana u nogu i Sejaca sadiković koji, gdje je bomba postavljena u automobil izvan njegove kuće. Dakle, trebamo u svakom slučaju naglasiti slobodu medija. Oba novinara su pokušavala e, razotkriti slučajeve korupcije i na obja je ciljano iz tog razloga. Naravno, to su ekstremni slučajevi i u, i u, razdoblju izvještavanja bilo je samo devet takvih pokušaja zastraživanja novinara. To je jasno situacija koju treba popraviti. U mnogim u mnogom smislu to je povezano za e, dalje aktivnosti vezane za organizirani kriminal i korupciju. Mi e, pozdravljamo da, je, da su se stvari e, razvijale na dobar način način i vidimo da postoji novi e, način imenovanja sudaca u Crnoj Gori. To je još jedan dobar korak. Na kraju želim samo reći nekoliko riječi o, e, o stalnom e, kaznenom suđenju vezanog za navodni državni udar. E, naravno, neću prejudicirati ništa vezano za jedan e, proces koji traje, međutim, e, ja pohvaljujem što su sva, sva, sve sudske rasprave javne i to je E, naravno omogućuje sve moguće e, teorije, e, teorije zavjere. Želim reći da Crna Gora je na pravom putu, Europski parlament to usmjerava i samo neka pitanja e, zaustavljaju Crnu Goru da e, postane punopravna članica Europske unije u budućnosti. E, želim čuti i komentare naših kolega u klubovima zastupnika i svakako ću odgovoriti na pitanja ili ako sam nešto propustio u nacrtu izvješća. Hvala Charlesu Tenaku. Sada bih dao riječ Davidu Martinu Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja ću govoriti dva puta dulje zato što je gospodin Andriju Lakes eh, eh, isto tako eh, izvjestitelj u Sijeni, pa mogu govoriti u njegovo ime. prvo, gospodin Andriju Lakes želi zahvaliti gospodinu Tenaku na suradnji u posljednjih nekoliko godina. On je zaista prijatelj Crne Gore i njegovo vodstvo e, će nam nedostajati. Ne znamo kamo idete, gospodine Čalstenok, ali e, nedostajat će nam. E, Europska komisija je naglasila napredak eh, Crne Gore, gotovo sva pregovaračka poglavlja su otvorena i zato je važno da vlasti Crne Gore nastave i da intensificiraju svoje napore u nekim eh, područjima kako bi eh, Crna Gora do 2025. postala punopravna članica. Gospodin Tenak govori o potrebnim poboljšanjima kada se radi o vladavini prava i slobodi medija, a želi naglasiti i e, nastavak e, javnih administrativnih reformi i učinkovitog e, korištenja javnog proračuna i promicanja socijalne sigurnosti. Zato je E, dobro isto tako da se e, bore protiv diskriminacije na tržištu rada. On kaže da možemo očekivati e, suradnju u ovom izvješću kao što je to bilo prethodnih godina. Želim samo reći nekoliko riječi kao predsjednik odbora za stabilizaciju i pridruživanja. Želim također zahvaliti Charlesu na sveobuhvatnom izvješću i reći da smo većinu elemenata njegovog izvješća uzeli za zaključke, odnosno preporučene zaključke E, za e, sljedeći e, sastanak. Nekoliko komentara što se tiče povratka oporbe, to je dobra vijest, posebno ako govorimo o tome da su demokrati u stvari vrlo proeuropski orijentirani i mogu odigrati vrlo e, ključnu ulogu u parlamentu kako bi e, vlada ostala na stalnom putu prema pristupanju Europskoj uniji. Što se tiče predsjedničkih izbora, bio bih malo kritičniji Istina je što je rekao Charles da su one, ti izbori provedeni e, u skladu sa temeljnim pravima i slobodama, međutim dublja analizija pokazuje da postoji vrlo malo analitičkih izvješća o, e, o izborima, nije bilo dosta političkih debati i vrlo je teško bilo javnosti e, informirano birati kandidate transparentnost i profesionalnost Državnog izbornog povjerenstva je također e, pokazala određene zabrinutosti i OSS je dao neke preporuke za sveobuhvatne reforme. Znam da parlament i vlada e, to sagledavaju i razmatraju i sa povratkom oporbe nadamo se da će provesti te reforme. Što se tiče slobode medija, Charles je izrazio e, dvojbe, međutim ponovno moram reći da ako ukupno to procijenimo, to je jedno područje gdje možemo reći da nije napravljen napredak u odnosu na slobodu medija. I opet vlada mora učiniti više kako bi e, pojačala svoje napore u tom smislu. Jedno pitanje, ako to nisam propustio, ali často to nije e, spomenuo, a treba spomenuti, je pitanje prava privatnog vlasništva. Bilo je nekoliko izvješća koje sam dobio i od izaslanstava e, da crnogorske vlasti se koriste izvlašćivanjem, kako oni kažu, u javnom interesu a to omogućuje slabost ili nedostatak e, koncepta javnog vlasništva e, privatnog vlasništva u Crnogorskom ustavu. Naravno, javni interes se definira na vrlo nejasan način. I zato se nadam da ćemo više učiniti kako bismo, us, e, kako bismo osigurali prava privatnog vlasništva i kako bismo to povezali za e, e, izvlaštenje koje je učinjeno i tijekom komunističkog režima. Tu je napredak vrlo polagan. Međutim, ja također želim reći da je Charles napravio ogroman posao za Crnu Goru kroz ove godine i e, on je, on je hvalio kada je trebalo biti hvaljeno i kritizirao kada je trebalo kritizirati. Nadamo se da će ovo izvješće proći sa velikom većinom. Thank David Hvala David Martinu u ime e, u sjeni, a sada idemo na druge izvjestitelje u sjeni koji su ovdje poučani. Gospodin Peterle ima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Zahvalio bi gospodinu Tenaku na još jednom odličnom izvješću, vrlo realističnom izvješću o Crnoj Gori. Vrlo mi je veliko zadovoljstvo da je došlo do napretka općenito. Neću ponavljati riječi koje su već izrečene o pojedinim elementima u kojima treba doći do napretka. Crna Gora je još jednom dokazala da se napredak može postići. I zato su dobili ovaj viši status u procesu pristupanja Europskoj uniji. Također su zabilježili uspjeh e, u e, rješavanju problema granice sa Kosovom i zato možemo e, začuđen sam što možemo pročitati o zahtjevima da se riješe pitanja granica sa drugim državama. To je spomenula i austrijska ministrica i dakle želio bih vidjeti da Crna Gora nastavi e, na tom dobrom putu. Naše izaslanstvo će sljedeći tjedan biti tamo i to me jako veseli. Hvala. Thank you, Alois Hvala Alojzu Peterleu. A sada gospodin radoš u ime Alde gospodine predsjedniče. ja bih želio čestitati i zahvaliti gospodinu Tanoku na cjelovitom i uravnoteženom izvješću i ja se slažem sa općom ocjenom da je Crna Gora i proteklih godinu dana postigla napredak, ali jednako tako da u nekim vrlo važnim područjima nema napretka, a pogotovo u području slobode medija dakle jedno od najvažnijih područja e, koje svjedoči o, o, demokratskoj snazi jedne države ne samo u proteklih godinu dana nego niz godina gotovo da nema nikakvog napretka uključujući naravno i probleme odnosno napade e, i zastrašivanje novinara njihova financijska ovisnost e, samocenzura i tako dalje Proteklih godinu dana Crna Gora je donijela nekoliko vrlo važnih zakona, zakon o državnim i javnim službenicima, o radioteleviziji Crne Gore i o financiranju nevladinih organizacija, što sve čini zapravo jednu važnu demokratsku infrastrukturu, ali naravno treba će i ta, na tim područjima vidjeti što se događa u pogledu primjene tih vrlo važnih zakona, jer puno je lakše donijeti zakone nego ih provesti. No, vrlo mali napredak nije samo u slobodi medija i u javnoj nabavi koja može biti važan izvor e, korupcije. Također su po izvješću su vrlo mali napretki, napreci, a ja bih posebno želio pozdraviti točku 25 koja govori o korištenju digitalnih alata za registraciju e, zemlje i građevinskih dozvola s tim što ću predložiti da se dakle digitalne tehnologije koriste više i za ukupno e, poslovanje unutar Crne Gore, a osobito je važna javna dostupnost i mogućnost korištenja tih podataka u trgovačkom i pravnom prometu, ne samo nekretnina, nego u poslovnim aktivnostima općenito. Još jednom zahvaljujem gospodinu Tanoku na jako dobrom izvješću. Hvala lijepa. And we come to the green group. za zelene se javi gospodin Merenić. Hvala gospodine predsjedatelju. Također se pridružujem kolegama i čestitam gospodinu Tanaku na ovom nacrtu izvješća koje je vrlo dobro i vrlo uravnoteženo. Možda je to zato što je to najlakši slučaj za, na cijelom zapadnom Balkanu, ali umjetnosti napraviti uravnoteženo izvješće. Stoga vam čestitam, gospodin Tenak. Rekavši to, ne želim govoriti o napretku koji je učinjen i koji potičemo u Crnoj Gori. Mi smo zadovoljni i općenitim smjerom razvoja koji ide mm, putem europskog članstva. Mi također podržavamo sve zapadne, eh, zapadno-balkanske zemlje u njihovom nastojanju da se pridruže Europskoj uniji. Želim pospomenuti nekoliko upitnih eh, stvari. E, odjeljku 7 izvjestitelj kaže da je jedan od najvažnijih elemenata Agencije za borbu protiv korupcije. Jedna od nevladinih udruga jako profesionalni direktor e, koji je bio članom vijeća je upravo otpušten sa radnog mjesta i to nije jedini slučaj kada na sličnim mjestima um, predstavnici nevladnih udruga uh, su gurnuti u stranu. To je zapravo nešto što nas jako brine općenito. To nije općeniti trend, ali je to zabrinjavajuće i željeli bismo da se tu vlada angažira i da te stvari dovede u red. Također borba protiv korupcije je učinkovita, a govorim iz iskustva, e, iziskuje transparentnost u trošenju javnog novca. Ni mnoge države članice nisu u tome dobre, no sa željenjem vidimo da i da jako puno informacija e, prema novom zakonodavstvu koje je do, postalo dostupno od prošlog lipnja su smanjili transparentnost e, u e, energetici, zatim e, građevinarstvu. To je zaista trend koji treba preokrenuti ako je ova vlada ozbiljna u svojim nastovanjima da se bori protiv korupcije, a nadamo se su ili vjerujemo da su ozbiljni. Što se tiče okoliša, mi potpuno podržavamo dobar jezik u, član, u odjeljku 29. Treba nam procjena utjecaja na okoliš elektroenergetskih postrojenja i također projekti na rijeci Moreći zaista e, ugrožavaju e, područja koja su zaštićena po međunarodnom zakonodavstvu. I zadnje što bih želio reći je e, izaslanstvo koje će e, promatrati predsjedničke izbore. E, imam jedan općenitu primjedbu. Ne radi se o tome što će se dogoditi na dan izbora. E, u smislu kako su pošteni izbori, već ono što se događa do izbora, a to uključuje ne samo ograničavanje, ne ograničava se to samo na kampanju, moramo znači način da se usredotočimo na to i da vidimo kakva su dobra oruđa da se na to usredotočimo i to učinkovito. Hvala gospodin Tomas Mesarić, a za zelene gospodin Hadžić Oču. Thank you, Mr. President. Hvala gospodine predsjedatelju. Nemam puno toga za reći jer Crna Gora je zaista napravila jako puno u ovom procesu pristupanja. Ja zahvaljujem gospodinu Tajnaku na uravnoteženom izvješću, obavljaju odličan posao. Crna Gora još ima jako puno stvari koje treba napraviti kako bi postala članicom e, Europske unije. Iako se slažem sa gospodinom Mesarićem koji je rekao da i, i mnoge države članice imaju isti problem kao Crna Gora, no moramo na tome raditi i u Europi i u zemljama koje pokušavaju postati članicama. Korupcija je e, za nas veliki problem. Ispunjavanje kopenhagenskih e, kriterija je također još e, jedan problem. Sloboda medija je ogroman problem u toj državi. Trošenje javnog novca, moramo kroz to proći, moramo ih pogurati u tom dijelu da, i to jako dobro, jako čvrsto i konačno želim reći da iako u izvješću i e, postoji rečenica o ulasku Crne Gore u NATO, u po našem mišljenju E, država koja ulazi u Europsku uniju to nema nikakve veze sa bilo kojom drugom ambicijom bilo koje druge zemlje da postane bilo ko, e, članicom bilo koje druge <laughs> e, organizacije na cijelom svijetu, na cijeloj zemlji. Dakle, hvala vam, hvala gospodin Čođo. FDD nije ovdje, NF nije tu. Želi li neko govoriti umjesto njih? Ne. Zatim imamo još jednog govornika. Gospodin Picula se javio za riječ. Izvolite. Hvala predsjedniče. Pozdravljam još jedno izvješće kolege Charlesa Tenoka kao primjer obuhvatnog i uravnoteženog dokumenta jer jasno navodi područja u kojima je Crna Gora u proteklom periodu ostvarila uvjerljiv napredak, ali ukazuje i na ozbiljne probleme poput na primjer sve većeg broja slučajeva nasilja i ubojstava povezanih s organiziranim kriminalom što porazno djeluje na osjećaj sigurnosti građana. Uz to svakako treba istaknuti kontinuirano loše stanje sa medijskim slobodama, ugrožavanje novinara i pritisak na javni televizijski servis. S druge strane očit je opći napredak jer je Crna Gora ostvorila 31 od 35 poglavlja u pregovorima o članstvu što je jasno izdvaja kao predvodnika u grupi država sa Zapadnog Balkana koje se žele priključiti Europskoj uniji. U zemlji su nedavno provedeni i predsjednički izbori u skladu s demokratskim standardima, ali uz određene manjkavosti koje trebaju biti otklonjene. Crna Gora aktivno doprinosi regionalnoj suradnji, a dojam će biti još bolji ako u skoroj budućnosti zatvori preostala otvorena granična pitanja sa susjedima što izvješće dobro registrira podgorica ima podršku europskog parlamenta i europske komisije ali do članstvo u europskoj uniji crnu goru dijeli period u kojem će morati riješiti cijeli niz unutarnjih blokada prilagodbama europskim standardima. zato je važno držati otvoreni dijalog nositelja vlasti s građanima o socijalnim cijenama reformi. osim toga na napredak procesa sigurno utječu i odnosi vlasti i oporbe koja se dijelom vratila u parlament što treba pozdraviti nadajući se kako će to isto uraditi i preostali dio oporbe. Hvala. Thank you. Hvala lijepa, Tonino Picula. Ima li još kolega koji bi željeli uzeti riječ? To nije slučaj. Onda bih htio E, zamoliti nekoga iz e, glavne uprave NIER. Ne vidim vas. E, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa predsjedatelju. Dragi gospodine Tanak, uvaženi zastupnici i zastupnice, zahvaljujem izvjestitelju na nacrtu mišljenja o Crnoj Gori. E, opća ocjena koju ste dali, e, to mišljenje dijelimo i mi. To također odražava angažman komisije sa regijom sukladno sa e, Sofijskom deklaracijom i našom balkanskom strategijom. o, to, o tome se razgovara i na Londonskom samitu. Crna Gora e, vodi u pregovorima za e, pristup, 21 poglavlje je završeno, e, poglavlje 17 je sada otvoreno, ekonomska i monetarna politika je na dnevnom redu. Pregovori će se nastaviti prema zaslugama, međutim napred se može ostvariti samo ako Um, Crna Gora identificira uska grla u vladavini prava, mora se boriti protiv krijumčarena ljudi, pranja novca i uh, uh, zapljene uh, nezakonitih dobara. Trend otpuštanja osoblja televizijskih postaja E, suradnja sa nevladinim organizacijama, ta pitanja treba rješavati. Nema kratica za e, članstvo. E, poglavlja 23 i 24 će određivati napredak pregovora. Politička situacija. Mi stalno potičemo političke aktere u Crnoj Gori da smanje napetosti nastave politički da, dijalog. E, povratak e, oporbenih stranaka je prvi korak koji sada treba provesti u stvarnost ove stalne poruke koje dolaze od vas iz parlamenta i od nas iz komisije će dati Crno, Crnoj Gori smjernice za e, pristup i e, proces pristupanja. Još jednom zahvaljujem u ime e, Europske komisije na ovoj rezoluciji za vaš zahvaljujem na vrijednom doprinosu ovom dokumentu. Hvala gospođi Himeno. Ima li još netko ko želi uzeti riječ iz komisije? E, iz Europske službe za vanjske djelovanje. Ako to nije slučaj, dajem riječ gospodinu Taneku. Pozdravljam e, tople riječi poticanja koje sam čuo od svih kolega e, i jako ja mislim da dijelim tu aspiraciju za datum pristupanja Crne Gore. E, vlasnička prava koja su spomenuta, to je glazba za moje uši. E, to treba očvrstiti. Mislim da je to vrlo važan problem. E, odvijanje izbora, javne rasprave, izloženost informacija, informacijama javnosti, tu ima još praznina i nedostataka. Demarkacija granice, granica sa Hrvatskom, e, to sam spomenuo u prijašnjem izvještaju. Mediji, sloboda medija i o tome sam govorio. E, nisam e, bio svjestan e, problema sa digitalnim registriranjem zemljišta. Gospodin Meserić je spomenuo Agenciju za borbu protiv korupcije. I tu trebam više informacija. Mm, međutim, tu agenciju treba podržati, povećati njenu transparentnost. E, dugo sam se borio e, sa gospodinom Lujančenokom o tome e, koliko je važna borba za zaštitu okoliša. Crna Gora se naziva ekološkom državom gospodin Hadži Đorđiju, stvar sa NATO-om, o, tome smo već mnogo razgovarali tijekom godina. O tome trebamo glasati. NATO i Evropska unija su dvije odvojene organizacije, ali obje su multilateralne organizacije koje brane demokraciju i e, zajedničke vrijednosti. Evo, e, NATO je sada e, na udaru od neočekivanih e, napadača. Trebamo braniti NATO i braniti Evropsku uniju, to je jasno. Hvala lijepa Charles Tanak za, na ovim zaključnim komentarima. Hvala vam kolege na vašim doprinosima. Podsjećam vas na sljedeće korake. 13. kolovoz je rok za predaju amandmana. 27. E, rujna e, ćemo imati daljnje razmatranje, a glasanje 9. 9. E, studenog. To treba još potvrditi. točka 6. e, Opći proračun e, za e, Evropske unije za 2019. svi odjeljci. E, u prvom redu amandmane za nacrt proračuna komisije, a drugo usvajanje popratne rezolucije. Naš izvjestitelj, gospodin Benifej, će e, prikazati svoj nacrt mišljenja o nacrtu proračuna i o amandmanima koje možemo očekivati. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem izvjestiteljima iz raznih klubova e, zastupnika na njihovom e, doprinosu. Dakle, prvi mišljenje vezano za nacrt proračuna za 2019. Naravno, zahvaljujem i, pri, kolegama iz odbora za proračun jer su uzeli u obzir mnoge naše dvojbe kada se radi o mandatu za trijalog koji je e, ovaj, e, nakon plenarne koja je upravo e, završila. Što se tiče našeg doprinosa proračunu, danas govorimo o mišljenju i već imamo i neke najave o stajalištu vijeća i morat ćemo pregovarati o nekim pitanjima. Što se tiče teksta komisije, već vidimo e, loše navike koje su države članice e, provele posljednjih godina kada se radi o strateškim programima na temelju dogme E, štednje resursa. Mi ćemo se i dalje boriti e, za interese država članica jer Europska unija mora biti u stanju nastaviti i e, pojačati svoje vanjsko djelovanje. Prva verzija našeg mišljenja koje je ograničeno naravno u svojoj duljini, pa smo morali koncentrirati naš tekst na prioritete za koje smatramo da su temeljne. Dakle, činjenica da veliki e, dio e, naslova četiri je vezan za povećanje e, instrumenta za izbjeglice u Turskoj i koji ne ostavlja manevarskog prostora za druge krize. Onda potreba da se zajamče dovoljna sredstva za Zapadni Balkan, posebno kada se radi o strategiji za Balkan koja je pokrenuta prošle veljače primarna važnost smanjenja e, sredstava za Tursku u kontekstu e, instrumenta IPA 2 posebno kada se radi o nedavnim izborima. Isto tako upravljanje, e, odnosno usmjeravanje sredstava za civilno društvo i da se u financiranju druge tranše e, za Tursku zadrži e, e, jedna milijarda za Europsku uniju, a dva milijarde za države članice doprinosa za Tursku a isto tako smanjenje er, sredstava kada se radi o instrumentu za susjedstvo, posebno kada se e, radi o e, Siriji i e, hitnom fondu za Afriku. Isto tako smo odlučili veća sredstva usmjeriti prema stabilizaciji Libije jačamo instrument za demokraciju i e, ljudska prava, posebno kada se radi o aktivistima za ljudska prava koji su više pod pritiskom e, u raznim režimima. Isto tako E, obnavljamo i e, podršku UNRVE e, za Bliski istok. Naravno, sljedećih dana ćemo predstaviti amandmane kako bismo kompletirali tekst. Danas on još nije dovršen i ponovit ćemo neke točke vezano je za naše pismo koje smo poslali odboru za proračun i vijeće o kojem sam prije govorio. Zahvaljujem svim kolegama na njihovu doprinosu i doprinosu koji će željeti dati ovom tekstu i naravno i dalje ćemo i dalje e, dobro surađivati kao do sada. Hvala lijepa. Grazie, Hvala lijepa gospodine Benifej. A sada idemo na govornike prema našem popisu. Do sada imamo samo jednog kolegu koji želi govoriti ili kolegicu. Sad imamo dvoje. Dakle, daću riječ Kristijanu Predi. Hvala predsjedatelju. Evo, ovdje nas je pet članova ovog odbora. Želim vam svima ugodne praznike. Što se tiče e, ovog E, izvješća kolege Bonifea. Ja mu u prvom redu čestitam na ovom e, tekstu. Mm. Slažem se o općim linijama e, čitanja proračuna prošle, od prošle godine. Heading 4, poglavlje 4 sredstva za ovaj sektor e, su napredovala, ali je važno da primijetimo da je taj ras e, namijenjen izbjeglicama u Turskoj. Uglavnom, nemamo e, maržu za, nemamo manevarski prostor za hitne situacije. Smanjenje E, sredstava je vidljivo za političku reformu na e, Zapadnom Balkanu. Mi se moramo angažirati u toj regiji e, ili jugoistočnu Europu, kao što je rekla gospođa Kneisel. To je ključni teritorij za budućnost Evropske unije. Brine me Uh, mm, ovaj fond za susjedstvo European Neighborhood Instrument uh, pozivam na povećenje uh, fonda za zajedničku sigurnost to ne vidimo u prijedlogu komisije trebamo također više sredstava za stabilnost i mir jer tu nemamo dovoljno sredstava. Želio bih pozdraviti e, e, razvoj projekta za zajedničku obranu e, i industriju za obrambenu industriju. To će dovesti do konsolidacije evropske obrane. U sljedećih nekoliko mjeseci ću i dalje surađivati sa kolegom Bonifeom E, i e, nadam se da će sve ovo što sam sada spomenuo biti prisutno u konačnom tekstu. Hvala. Thank you, Hvala Kristijanu Predi. Gospođa Lezink ima riječ. Hvala lijepa. E, govorit ću njemački. Izražavam solidarnost e, sa e, prevodiocima i prevoditeljicama koji se e, danas u 36. danu štrajka. Biti ću kratka. Općenito se slažemo sa vašim stavovima u ovom tekstu. Ovaj instrument za Tursku E, podupiremo ono što ste napisali. Ali uzajamni fondovi e, su kritična točka za nas. E, u prvom redu nema dovoljno transparentnosti. A, a ne znamo točno što se iz toga financira. A odbijamo uzajamni fond za Afriku trebamo više sredstava za rješavanje sukoba. Tu se slažemo. Međutim, e, e, da li e, nam fali financijskih sredstava ili nam nedostaje dobra politika. Na primjer, Ukrajina s našeg stanovišta ona neće doći, e, stati na noge liberalnom politikom. E, e, tamo je još velika korupcija. Ekonomska pomoć za Tunis. Tu nismo imali mnogo uspjeha za zemlju. A u Libiji Trebamo uh, stvarnu uh, uh, mirovnu politiku. Trebamo posredovati. Ne smemo njima slati oružje. Oni ne smiju zloupotrebljavati pomoć Europe kad govorimo o, humanitarnosti u Libiji i Sjevernoj Africi E, se sredstva koriste ne za humanitarne svrhe, e, već e, za, zato da se ti ljudi pošalju iz zemlje, dakle da ih se ta zemlja riješi. Hvala kolegice Lezing. Kolegi i kolege i kolegice, želi li još netko uzeti riječ? Izvolite. Izvolite. Samo brzo riječ. Mislim da je moj kolega napravio izvrstan posao koji, to je vrlo jasno izvješće, dobar početak, mislimo da možemo e, ga i poboljšati i dodati nešto e, toj cijeloj situaciji. Mislim da je napravio izvrstan posao. Hvala. Hvala. Možemo svi to podržati, dobar rad naše kolege Bonifeja, Benifeja. Sada bih dao riječ gospodinu Mark Johnsonu, direktoru e, glavne uprave NIR. Gdje sjedite? Tamo. Jeste li Britanac ili Irac? Irac. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju i zahvaljujem izvjestitelju ovo izlaganje o mišljenju dolazi u vrlo oportunom trenutku u smislu e, donošenja proračuna, zato što vijeće napreduje u svom razmatranju proračuna i sutra u Koreperu će biti rasprava i zauzimanje stajališta o nacrtu proračuna kojeg je predstavila komisija. Postoje dvije stvari koje su proizašle iz rasprave u vijeću i koje doprinose mišljenju i koje će doprinijeti sljedećem e, koraku e, vašem postupanju prema nacrtu proračuna a koje želim spomenuti, a vezane su za Zapadni Balkan, koji je nekoliko puta ovdje spomenut, a i Tursku. Ono što bih želio u slučaju Turske jeste radi o tome da je dosta teško decifrirati neke od tih dokumenata, pa bih želio pojasniti prijedlog koji smo mi predali, a isto tako informirati vas o nedavnim događajima u vijeću. Kada se radi o pripremi našeg prijedloga proračuna, obično nas vode brojke koje imamo u indikativnim strateškim dokumentima koji će e, namijeniti određeni iznos za Tursku ove godine. Naravno, prošle godine dogodilo, dogodili su se neki događaji vezano za e, proračun, što je dovelo do neto umanjenja za 175 milijuna u prijedlogu komisije za proračun iz 2018. Naš nacrt proračun prošle godine na kraju proračunskog e, procesa je imao 175 milijuna E, manje za Tursku, što je korišteno za druge e, svrhe, a 70 milijuna je stavljeno u pričuve. E, početkom ove godine smo proveli jednu reviziju uspješnosti prema IPI i to je dovelo do danjeg smanjenja sredstava za Tursku, to je smanjenje od 78 milijuna eura. To nas je dovelo do ukupnog umanjenja 2018. za Tursku od 253 milijuna eura. Očigledno, mi smo eh, se eh, ovaj, pridružili eh, mišljenju parlamenta za proračun prošle godine, a isto tako to je rezultat naše revizije uspješnosti. Kad je povjerenik Han ovdje bio, kada se radilo o reviziji strateških dokumenata, spomenuto je da, da će doći do daljnjih smanjenja. I to je ono što smo zapravo učinili za Tursku E, u nacrtu proračuna za 2019. godinu. Dakle, ako pogledamo gdje se nalazimo u financijskom programiranju, mi bismo normalno trebali e, predložiti smanjenje od 650 milijuna eura za Tursku, dakle nešto manje od 650 milijuna eura, a zapravo iznos koji predlažemo za Tursku kada isključimo iznos za instrument za izbjeglice u Turskoj, koji je važan, važna točka, Dakle, iznos je 252 milijuna eura manje od toga, što nas dovodi do neto iznosa u svim proračunskim linijama za e, Tursku, nešto manje od 400 milijuna eura. Dakle, 395 milijuna eura za Tursku. Govorio sam o proračunskim linijama i mislim da je bitno da ovdje e, stavim jednu malu digresiju, jer e, sredstva koja imamo za Tursku su e, raspoređena u tri proračunske linije. Jedna proračunska, odnosno dvije proračunske linije koje su u e, političkom e, e, području. To je naslov 22 vezan za političke reforme i usklađivanje sa stečevinom Europske unije. Drugo je vezano za teritorijalni razvoj, regionalni razvoj i treća linija je vezana za glavnu upravu Agri dakle to je podrška za ekonomski, socijalni i teritorijalni razvoj i u stvari e, to je e, trošak za ruralni razvoj za zemlje pristupnice. Ono što se dogodilo je da osim našeg srezanja od 252 milijuna e, u našem prijedlogu u odnosu na financijsko programiranju i indikativne strategije, vijeće je zauzelo stajalište na razini radne skupine, ali nemam, ali ne mislim da će se, mislim da će to vjerojatno biti i e, ono što će e, zastupati vijeće, a to je danje umanjenje proračunske linije za Tursku. To znači umanjenje za 147 milijuna eura. To umanjenje je potpuno koncentrirano na prvu proračunsku liniju koju sam tu spomenuo, a prva proračunska linija je podrška za političke reforme e, vezane za usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije. Ako to stajalište postane krajnje stajalište, završno stajalište e, proračuna, to će nam prouzročiti određene probleme jer to ta proračunska linija je proračunska linija putem koje mi e, podržavamo sudjelovanje Turske u programe Unije. Govorimo o stvarima kao što je Erasmus, Fiskalije, Fiskalis, carina, borba protiv e, korištenja droga, progon kaznenih dijela, a isto tako i dio koji ide civilnom društvu. Dakle, karta ulaska e, u te programe Unije je plaćena iz te proračunske linije. A kako bi se, a obveza za plaćanje te karte je e, međunarodna obveza. Dakle, to je u međunarodnom e, ugovoru između Turske i Europske unije i to moramo poštovati. I ovaj prijedlog vijeća je za nas jako zabrinjavajući u ovom trenutku. Trebam samo podsjetiti na to da ako parlament ne preinači ovaj prijedlog na razini vijeća i ako e, se ne predlože amandmani da se e, izmijeni proračun, e, to će stupiti na snagu i kada dođe do pregovora neće biti rasprave o tome. Međutim, s druge strane, mogu vjerovati da postoje razna mišljenja o tome i ako parlament smanji e, proračun za Tursku 2019. onda treba razmotriti e, to e, u kojoj proračunskoj liniji će smanjiti proračun. Jer proračunska linija na koju se sada usredotočuje vijeće je ona proračunska linija koja podržava one stvari koje pomažu situaciji u Turskoj, a ne rade protiv nje. Druga stvar koju sam želio spomenuti je vezana za Zapadni Balkan u stvari kada smo smanjili omotnicu za Tursku za 253 milijune, 2 milijuna od toga smo stavili u poglavlje o Zapadnom Balkanu. Ako usporedimo strateške dokumenti i financijsko programiranje koje smo imali prije godinu dana s onime što predlažemo u nacrtu proračuna za 2019. postoji neto povećanje od 200 milijuna eura. Dakle, ta sredstva su u ovom trenutku u e, multi-country programu. Međutim, ima jedan komentar vezan za podršku političkim reformama gdje je e, smanjen proračun. Želim to objasniti. U financijskom programiranju imali smo e, stalni iznos od 189 milijuna eura za političke reforme. U prošlom godišnjem izradi proračuna taj je E, iznos povećan e, za 10 milijuna eura ove godine. I stvarno umanjenje koje je percipirano je e, umanjenje vezano za povećanje koje je bilo prošle godine preuzeto, odnosno odobreno. I zato želim reći odboru da glavna uprava NIR je spremna dati svu podršku koja vam treba, bilo koja objašnjenja koja su vam potrebna e, i e, naravno mi ćemo vam rado pomoći u svemu. Hvala lijepa. U redu, hvala gospodine Johnson na vašem obrazloženju. Gospodine Benifej, želite li odgovoriti? Pretpostavljam da želite, zar ne? Izvolite. Da, želio bih e, zahvaliti svim kolegama na poslu koju smo obavili zajedno i na ljubaznim riječima koje sam čuo danas također na intervenciji e, iz glavne uprave NIR. Ja bih želio reći da, da kako ovakva briga je razumljiva, ali bi bilo puno lakše kad bismo mogli sa vijećem raditi e, zajedno, iako nam možete pružiti kao odboru i mene kao izvjestitelju više podrobnosti, više detalja. Odboru, kao što sam rekao, odboru. I prije, prije svega izvjestitelju, ali zapravo cijelom odboru radi razloga transparentnosti, da nam date više detalja o tome kako vi smatrate da treba pružiti e, e, podršku civilnom društvu iz e, proračuna treba nam više detalja, treba nam, trebaju nam specifične brojke kako bismo mogli o tome napisati nešto. Ako bi se nam mogli pružiti nekakvu analizu trošenja novca, bit će nam lakše raditi na ovom izvješću po točkama, a ono što ste upravo sad rekli, ja bih to vrlo rado uzeo u obzir kao nešto što je razumno. Dakle, moramo se pozabaviti svim tim detaljima. Hvala vam, hvala vam na vašem doprinosu, našem radu. Hvala. Hvala u međuvremenu. Toplo pozdravljam našeg posebnog e, gosta e, Njemačka ima 16 e, županija, najljepša od njih je Niedersachsen i, i pozdravljam ministra financija Niedersachsena u naš odbor AFET. A sada dolazimo ovo zatvoravamo ovu temu. Ako nemate ništa više reći, rok za amandmane će biti ponedjeljak 16. srpnja. Amandmani na nacrt izvješća kao i nacrt proračuna E, ti amandmani se moraju dostaviti na, engleskom, kao što sam rečeo. 29. kolovoza ćemo glasovati, nadamo se. Sedam bilo e, razno, ako nema ničega, sljedeći sastanak je 29. i 30. kolovoza. A sada ću završiti sastanak, nastavit ćemo u petak. E, u pet sati sa predsjedništvom pa molim koordinatore i članove predsjedništva da ostanu. Ostalima zahvaljujem. Uživajte u nogometnoj utakmici večeras. E, doviđenja.